Kao prvo, španjolske sume vlasti izvijestile o tome da gospođa Tanjan gonzalez Penjas je izabrana s početkom na dužnost sa početkom 11.9. Ona je zamijenila gospodina Carlos Jiménez Vidareha u skladu sa člankom 7. akta o neposrednim izborima za zastupnika u Europskom parlamentu kao i članku 4. našeg poslovnika parlament prima na znanje izbor gospođe Gonzalje Penjas s početkom od 11. rujna 2014. Pozdravljam srdečno kolegicu i podsjećam je da u skladu sa trećim člankom poslovnika punopravno sudjeluje u zasjedanju parlamenta i njegovih tijela sve dok njen mandat ne dođe pod provjeru ili ima ikakvoga drugog osporavanja i pod pretpostavkom da je pismeno izjavila da nema dužnost koja je nespojeva s obnašanjem mandata zastupnice u Europskom parlamentu. Nadležne litavske vlasti su postavile zahtjev za ukidanjem imuniteta za gospodina Viktora Uspaskića Prema članku 9. stavak 1. poslovnika mi ovaj zahtjev prosljeđujemo u odbor, e, pravni odbor. Prema FDU, ECR-u i e,